kolege, e, sada idemo na objašnjavanje glasanja. E, molim one koji napuštaju dvoranu da to uči nešto je tiše moguće. E, dobila sam šest javljanja za objašnjenje glasanja i sada ćemo otvoriti ovu sesiju gospođa Ajuz, preporuka gospođe Ajuze, gospodin Kati ima, gospodin Kati ima riječ, jedna minuta, pažljivo vas slušamo. Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje flore i faune je važan međunarodni instrument. Mi smo time postali dio toga. E, prvi cilj konvencije jeste da osigura da međunarodna trgovina divljim vrstama ne cvate i da omogući njihovo preživljavanje e, e, jer bismo inače mogli e, značajno iscrpiti neke e, zemlje i e, istrijebiti neke vrste napori da se to regulira zahtjeva međunarodnu regulaciju I, time se e, tu se pridružuju i e, e, zakoni o nacionalnoj baštini i to na cijeloj zemaljskoj kugli to trebamo biti ozbiljni Sinn Fein i podržava ovu konvenciju sada gospođa Klinči ima riječ jedna minuta izvolite gospođa Klinči Hvala vam predsjednice. Međunarodna mm, konvencija CITES štiti oko 35 vrsti flore i faune od izumiranja. CITES je vrlo važan korak ne samo zbog toga što potpisivanjem konvencije Europa postaje aktivni član i imat će aktivnu ulogu u tome i ne samo zato nego zbog toga što će Europska unija moći preuzeti e, vodeću ulogu na međunarodnoj sceni u cilju zaštite bioraznolikosti. A Europska unija kao što znate ima najbolje rezultate. Promet u ovom području iznosi oko nekoliko milijardi eura godišnje a Europa recimo je za neke vrste prvi uvoznik na svijetu. CITES predstavlja jedan od najvažnijih instrumenata za borbu protiv eh, krijumčarenja i nezakonite trgovine eh, određenih vrsta, životinskih i biljnih vrsta. I potpisivanje ove konvencije će samo ehm, poboljšati situaciju i zbog toga sam glasala za ovu preporuku. Garling ima jednu minutu molim da osobe koje izlaze sada i izađu i da se oslobode prolazi. Ja podržavam pristupanje Europske unije konvenciji. Dio država članica su već članice te konvencije. Što će dodati pristupanje Europske unije? Što ćemo, koju ćemo vrijednost dobiti od toga? Nikad nisam bila na sastanku CITES-a, ali e, mislim e, da tamo države članice ne govore istim glasom, imaju različita mišljenja. To će nam dati stoga mogućnost da zauzmemo stajalište Europske unije. E, to će dodati težinu glasa Europske unije E, trgovina ugroženim vrstama je treća e, najveća trgovina, e, nezakonita trgovina. I stoga je od vitalne važnosti da Europska unija zajedno se bori protiv te trgovine. Riječ ima za jednu minutu gospodin Jar. Hvala predsjednice. Mislim da smo svi složni da je dobro da Europska unija pristupi e, ovoj konvenciji postavljamo si pitanje zašto tek sada e, do sada to nije bilo moguće do sada su mogle samo e, države članice pristupiti a ne savezi a od sada je to moguće i stoga mi je drago što smo iskoristili ovu šansu da zajedno kao europska unija dodamo svoj glas na ovu vagu i tako glasovima dodamo težinu to je dobar dan za ugrožene životinje. 35 tisuća vrsta je time pokriveno. E, Evropska unija mora plaćati i doprinese, ali onda će se e, time umanjiti doprinosi država članica. Mm, e, I stoga nam je to vrlo drago. Hvala jednu minutu ima gospodin Korbet. Hvala lijepa. Ja se pridružujem kolegama iz istih razloga. Pozdravljam e, pristupanje ovoj konvenciji. Imam još jedan dodatni razlog. To e, jedna vrsta u mojoj zemlji koja je ugrožena E, zovu se proevropski konzervativci oni imaju mnoge predatore u svojoj stranci i moraju se staviti na popis ugroženih vrsta jer su njihovi protivnici naročito agresivni hvala lijepa I sada gospodin Hanan ima jednu minutu Hvala gospođo eh, predsjednice. Mm, eh, trgovina nije nužno neprijatelj eh, zaštite. Naravno, možemo imati to kao neko i obnovivo, obnovivi resurs E, recimo u Keniji je e, zabranjen lov na slonove i tu je došlo do pada broja slona, a u Zimbabveu e, to nije slučaj i tu je došlo do povećanja broja slonova jer ih ljudi gaje kao izvor prihoda E, e, sve e, države članice su potpisale konvencije sada Europska unija opet uzima plašt državnosti i govori u ime država članica na međunarodnim forumima tu svaka država članice može sama odlučiti što će reći na sastancima CITES-a. U to sam siguran. Na kraju gospodin Demes Meker ima jednu minutu. E, nezakonita e, trgovina ugroženim e, vrstama flore i faune je svjetski problem i treba svjetski pristup. CITES je najvažnija konvencija koja sprečava tu trgovinu. To je E, to osigurava i našu vlastitu sigurnost u vremenima kada je nezakonita trgovina e, biznis od milijuna dolara e, a taj novac financira terorizam i stoga podržavamo ovaj, ovo pristupanje Europske unije konvenciji tu ćemo imati i više legalne transparentnosti a to će e, dodati i težinu našem glasu, što je vrlo dobro. E, ovime smo zaključili objašnjenje glasovanja. I nastavljamo u tri sata. ne